te danas popodne. Isto tako imamo sastanak. Možemo sada nastaviti s dnevnim redom. Na dnevnom redu je sada mišljenje gospodina Hujteme. Imamo 515 amandmana koji su podneseni na ovo mišljenje. Dakle, dosta velik broj amandmana. Nadležni odbor je odbor IMKO. Agri i Envi su pridruženi odbori prema pravilu 54. A odbor INTA će predati također mišljenje, ali prema pravilu 53. Sada predajem riječ izvjestitelju. Gospodinu Hujtem, izvolite. Hvala vam lijepa gospodine predsjedniče. Mi kao odbor za poljoprivredu imamo zajedničke nadležnosti prema pravilu 54. ali mogu reći da je šteta što nemamo potpune nadležnosti po pitanju nekih od e, priloga, primjerice kada se radi o kontaminirajućim stvarima u gnojevima. Vi ste se jako zajedno sa mnom borili kako bismo imali nadležnosti i što se toga tiče i velika je šteta što smo to izgubili i što je to sada u potpunoj nadležnosti odbora ENVI. A to me dovodi do nečeg drugog. Doista imamo podosta amandmana koji su podneseni na ovo mišljenje, no moramo ipak vidjeti da neke od tih amandmana ne možemo prihvatiti, posebice one koji se tiču upravo tog e, aneksa o kontaminirajućim stvarima gdje je dakle e, glavna nadležnost kod odbora Envi. Ne znam još kakvu ste odluku donijeli, e, hoćemo li ipak glasati o tim amandmanima i ako ih se usvoje onda će oni biti upućeni u Envi i u IMCO, a oni amandmani koji se ne mogu prihvatiti, njih tamo neće moći dakle prihvatiti i neće glasati u njima. Ne znam, možete li možda reći nešto o tome kako mislite postupiti, gospodine predsjedniče. Jučer smo imali sastanak izvjesle u Sijeni o ostalim amandmanima za koje jesmo nadležni. Mislim da smo održali dosta konstruktivnu raspravu, a problem je taj što je ovaj dosije izrazito tehničke prirode, što znači da je dosta teško pronaći kompromise. E, ipak uspjeli smo do sad već e, razraditi devet kompromisnih amandmana. A osim toga, tijekom tijekiznog tjedna ćemo raditi još na dodatnim kompromisnim amandmanima. Oni glavni kompromisni amandmani tiču se primjerice e, sporog otpuštanja gnojeva i inovativnih gnojbenih proizvoda, a kao drugo isto tako radimo o kompromisnom amandmanu što se tiče minimalnih razina hranjiva u gnojbenim proizvodima. Treća stvar, e, možda ćemo uspjeti postići kompromis o tome da se još i više oslobodi potencijal kružnog gospodarstva, da ćemo koristiti više e, gnojeva, e, to e, hranjiva iz životinskih gnojeva, a ne toliko iz industrijskih gnojeva, kako bismo isto tako kao Europska unija manje ovisili o uvozu što se tiče mineralnih gnojeva. Kako bismo ostvarili taj potencijal, vidimo da imamo neke poteškoće po pitanju definicije, to je povezano isto tako i sa direktivom o nitratima. E, to je naravno nešto o čemu moramo raspraviti. E, ova uredba o gnojivima tiče se i nekih drugih zakonodavnih akata, to je dakle cijeli jedan paket, e, sve to treba uskladiti i tu vidimo isto tako neka kontroverzna pitanja po odnosa sa direktivom o To je bilo više manje sve što sam htio reći i doista se veselim komentarima i doprinosima kolega. Hvala vam lijepa. dziękuję, Hvala lijepa. Naravno da možemo podržati pristup odbora Envi. Imamo članove ovog odbora koji su svakoj članovi u odboru Envi. No, također moramo prepostaviti da cijeli ovaj dom više nekako naginje tom pristupu odbora Envi nego pristupu odbora Agri. Unatoč ono što smo mi najčešće u pravu. Tu se radi o samoj konkurentnosti ovog sektora. Tu se radi o tome da se pobrinemo da imamo jednake standarde za naše i za uvezene proizvode. Ali toliko od mene, gospodin Egnju ima riječ. Ispričavam se, gospođa Aguilera. Dobro jutro svima, gospodine predsjedniče. Gospodin Hujcema je spomenuo jednu temu zbog koje sam ja isto tako dosta nezdovoljna, žalimo zbog toga što nemamo potpunu nadležnost za anekse. Odbor za poljoprivredu bi zapravo kod jedne toliko važne uredbe poput ove o gnojivima imati veću e, mogućnost e, suodlučivanja, a zapravo imamo manje mogućnosti, manje, manji glas, zato što će e, a Envi i Imko biti jači od nas. Zbog toga smo nezadovoljni. A isto tako gospodin Pecek je već rekao da e, je cijeli parlament e, više sklon odboru Envi nego odboru Agri. To je jedan trend koji primjećujemo u domu, ali mi možemo ipak pokušati E, vršiti i utjecaj s naše strane. Ja bih kao prvo zahvalila gospodinu Hujtemi na njegovom mišljenju, a isto tako i na njegovoj spremnosti za dijalog. On je već spomenuo da smo jučer imali sastanak s Ideslem Sjeni, već smo isto tako surađivali sa našim suradnicima iz odbora. Imali smo priliku isto tako otputovati u Nizozemsku gdje smo imali prilike pogledati nove tehnologije e, posebice što se tiče sa organskim gnojivom to je bilo izuzetno zanimljivo kako bismo vidjeli što se sve događa novo u tom sektoru. To je budućnost i to je i onaj put e, kojim ćemo kročiti. Ja imam još nekoliko pitanja, osim onoga što je rekao svojim hujtama. Naime, pitam se jesmo li mi već sada u mogućnosti više koristiti organsko gnojivo. Ja imam tu neke dvojbe. Ja znam da se tehnički napredak ne može zaustaviti, ali mislim da taj napredak još nije dovoljno jak kako bismo doista mogli koristiti organska gnojiva sa istim e, dovoljnim agronomskim e, karakteristikama koji su nam potrebni. I da bi ta gnojiva stvarno onda predstavljala alternativu za mineralna gnojiva ili druge vrste gnojiva. Uglavnom, mislim, na umjetna gnojiva. Unatoč tome mu zahvaljujem, zahvaljujem i ovom odboru. Ovo je jako tehnički dosije, to je svakako nesumnjivo i stoga zahtjeva mnogo posla. To zahtjeva mnogo posla od nas, zastupnika, tu nam je naravno potrebna i tehnička potpora e, suradnika. Zahvaljujem Amiri i Magdaleni koji doista naporno rade na tome da dobro razumijemo sve tehničke detalje tamo gdje kad kad mi nemamo dovoljno saznanja e, kako bismo doista donijeli odluku. pedeset pedeset amandmana pa mi smo već nekoliko amandmana riješili ti amandmani neki ne spadaju pod našu nadležnost i neće ih se moći prihvatiti, to je već spomenuto. Ako ih ovdje usvojimo, onda je to sve u redu, ali ti amandmani će tako i tako propasti. Dobro, sada svaki drugi zastupnik još mora razmotriti želi li povući svoje amandmane ili ne. Mislim da imamo otprilike 50 do 55 amandmana koji nisu prihvatljivi. Zatim mi iz našeg kluba socijaldemokrata smo isto tako podnijeli neke amandmane, ja sam i osobno podnijela neke amandmane. I tu se uvijek radi o tome da moramo razjasniti sam koncept. Za nas je važno da se ojačaju agronomska obilježja gnojeva, dakle da sve to dobro služi za proizvodnju prehrambenih proizvoda, da se tu uzme u obzir e, dvostruko e, procenjivanje biostimulansa. Biostimulanse najme možemo koristiti na dvostruk način i to bismo trebali urediti. I to možemo možda napraviti prilikom idućih sastanaka sa izvjestiteljem. E, za mene je još jedna važna tema koju je danas ispomenuo spomenuo gospodin Hujtema je pitanje toga kako se ova uredba odnosi e, s direktivom o Ja nisam za to da e, načmamo tu direktivu i da smanjimo važnost organskih gnojiva. pitam imamo pravni problem i tehnički problem. Ne znam hoćemo li s ovom uredbom uopće moći e, načeti ponovno direktivu unitatima Tu imamo tehničke i pravne prepreke, a osim toga smatram da još se uvijek ne mogu niti ispuniti sve e, svi ti zahtjevi, jer tehnološki napredak još nije dovoljno jak i organska gnojiva su svakako naša budućnost, ali postavlja se pitanje e, jesu li ono, ona dovoljno napredna kako bi se već danas koristila u proizvodnji hrane. Moramo staviti veći naglasak na kružno gospodarstvo, ali smatram da je trenutno još prerano i da ne možemo već u ovoj e, uredbi se referirati na direktivu o nitratima. To smatram da nije primjereno. Postoji još e, nekoliko drugih aspekata o kojima moramo raspraviti, ali ovaj nacrt izvjestitelja je vrlo dobar. Mi smo se već uspjeli složiti oko nekih pitanja, to je on već ispomenuo, a nastavit ćemo raditi i na drugim pitanjima. On u svom mišljenju e, pokušava posebno naglasiti organska gnojeva, te se usredotočuju isključivo na taj aspekt. Ali ja smatram da će ta poveznica s direktivom nitratima zapravo biti sama srž našeg posla. Mi ćemo nastaviti zajedno surađivati, pokušavat ćemo napredovati po ovom dosijevu, a ono što danas ne uspijemo gospodine Hujtema, ili ne uspijemo ostvariti u ovom odboru, onda ćemo pokušati ostvariti u e, odborima IMCO i ENVI i tu ćemo moći računati na podršku e, drugih kolega. Gospodin e, Jar, izvolite. Hvala vam gospodine predsjedniče, hvala vam što sam se uspio priključiti ovom krugu govornika prije izveste u sjeni. Imam jednu općenitu zamolbu jer je se naglasio ono ključno pitanje. Dobro, složili smo se oko pristupa, rekli smo da ćemo podijeliti nadležnosti među pojedinim odborima, ali imam sad određen dojam, mislim, odbor za okoliš na neki način donosi odluke, a da ne gleda na nikakve nuspojave do kojih će doći, niti nekakve gubitke. Što mislim pod time? Imamo E, druga dva odbora koje onda moraju e, moći podnijeti e, same kritike naših klijenata. Dakle, ako, organska ako gnojiva postanu skuplja, jer se obično to događa na tržištu kada dođe do nestabilnosti, a isto tako primjerice, rekli smo da ćemo po pitanju gnojiva s fatima postati ovisni o samo jednom dobavljaču. To ima daleko sežne posljedice ako imamo preambiciozno određivanje e, granične vrijednosti i ako spriječemo s time uvoz e, u potpunosti iz područja Sjeverne Afrike, onda se pitam kakva je to razvojna politika, pa moramo i tim državama nešto ponuditi. Dakle, moja bi molba bila da tri predsjednika tih odbora se sastanu i kažu e, da imaju problem. Trenutno svaki odbor ima u potpunosti drugačije mišljenje. Ja nemam ništa protiv toga, naravno da oni koji su u odboru za okoliš trebaju zastupati interese vezane uz okoliš, ali kad kad bi kolege trebali malo pogledati i izvan tog svog uskog okvira. I to je moja molba, jer primjerice kod razvoja granične vrijednosti, a o tome se zapravo i radi najviše u odboru za okoliš, tu moramo imati na umu e, trgovinsku politiku i tu moramo imati e, nešto što naši poljoprivrednici mogu podnijeti. Ne možemo na silu nametnuti te odluke. Ovaj cilj koji se tu spominje, pa niti stručne, oduživanja nisu e, to uopće tako zamislila. Imamo isto tako i problem sa vapnencom u direktivi o Imamo i u Europskoj uniji e, rezerve rezerve vapnenca i to je tako, mi ih jednostavno imamo. I primjerice, e, poljoprivrednik e, onda u budućnosti zbog naših odluka neće moći dovesti se taj vapnenac koji mu je potreban e, sa udaljenosti od 20 km, nego će ga morati uvoziti iz Rusije. Mislim, o čemu se tu radi? I s druge strane, naši prijedlozi će se smatrati neprihvatljivima i stavit će se na stranu. Dakle, još jedno, moja molba. Tri predsjednika odbora, molim da se sastanu i da razmisle o tome imamo li doista jedan holistički pristup o svemu ovome što predlažemo. Jer to nije samo tehničko pitanje. Tu se radi i o mnogo više od toga. A trenutno odbori e, idu svaki u svom smjeru. A glasanje na plenoj sjednici to je već spomenuto. Kad kad se ta glasanja odbijaju dosta nasumično, dakle ovisi o tome kako se tko osjeća tog dana. I evo, ponovit ću još možda po peti put istu stvar, ali nadam se da predsjednik našeg odbora može e, povezati e, se s predsjednikom odbora za okoliš, odbora za trgovinu, da se riješi taj problem barem kako na kraju svega toga nitko od nas ne bi mogao reći da to nije znao pravovremeno. Danas eh, se bojim da ćemo s jedne strane poljoprivrednicima učiniti proizvode skupljima, a da ćemo s druge strane si ograničiti mogućnosti trgovine. I jedna zadnja točka vezano uz organska gnojiva, ono što je spomenuo izvjestitelj, smatram da je ovo dobar dil, ako mogu tako reći poljoprivrednici imaju sve više poteškoća sa tim da e, dobro koriste organska gnojeva, dakle sukladno pravilima, tu se prije svega radi o dakle, životinskom i stajnom, stajskom gnojevu. I kao zakonodavci mi ne bismo trebali imati samo batinu, ne, mi smo trebali, mi smo trebali imati mrkvu, dakle predložiti im neko tehničko rješenje koje bi im olakšalo da koriste organska gnojeva, da ih mogu preraditi i koristiti E, kvazi kao mineralna gnojeva. Ako je sve to financijski podnošljivo, onda bi to mogla biti dobra ponuda za poljoprivrednike. Dakle, ne samo da stalno pokazujemo vatinu, već da pokažemo i neko rješenje za njihove probleme. Hvala vam. Gospodin Bogović ima riječ. E. Hvala što ste mi dali riječ dijelim mišljenja koja su upravo izražena. Ovo je vrlo zahtjevna, e, zahtjevno zakonodavstvo e, kako geopolitički, tako i ideološki. I iz tog razloga, pripremajući te dokumente, e, smo imali toliko tehničkih sastanaka gdje su stručnjaci prezentirali svoja mišljenja ako sada pogledamo zaključke toga, vidimo da je inicijalni prijedlog komisije u nekim aspektima, naročito e, zagađivači, kadmijum, fosfor, da je to postalo e, preambiciozno. E, tu smo dva do tri puta stroži nego drugi u svijetu i to je tehnički nemoguće, a i preskupo je kad se radi e, o ljudskom zdravlju. E, stručnjaci su bili istog mišljenja, ne treba kad mi um, e, smanjivati na te razine. u našem je interesu, to je rekla i gospođa Gardini iz Envija, biti će vrlo teško da konstruktivno idemo dalje s tim izvješćem ako se nešto ne promijeni. Što se tiše, tiče e, e, mišljenja Jana, i ja bih mu htio zahvaliti. Mi smo zajedno bili na studijskom putovanju u Nizozemskoj i stoga je ispravno da idemo u ovom smjeru da dademo poseban e, status e, stajskom gnojvu, životinskom e, gnojvu i organskim gnojvima. Tu moramo poticati razvoj u tom smjeru. Ako poljoprivreda sudjeluje u kružnoj ekonomiji, onda je to upravo ovdje moramo koristiti organska gnojiva. E, kroz razne amane vidimo da e, je spektar vrlo širok korištenja organskih gnojiva, ali je ispravno da mi nađemo neku funkcionirajuću soluciju. Što se tiče e, socijalne prihvatljivosti poljoprivrede, E, jučer je gospodin ja rekao da za neke ljude u političkom okruženju da je gotovo neprihvatljivo da se e, grojeva uopće koriste. Oni ne, ne shvaćaju negativne posljedice toga što kažu. Moramo se brinuti e, o tome kako javnost percipira poljoprivredu. Moramo naći dobra rješenja. Također mislim da e, direktiva o nitratima će biti vrlo problematična. moramo o tome govoriti. Dva kompromisna amandmana koja su spomenuta od strane izvjestitelja e, moraju biti gotova do kraja sljedećeg tjedna. Već sam naslov da li, da li se vraćamo na tu direktivu i onda se radi i o sadržaju hranjiva u organskim gnojivima. Time se mnogi od nas bave. Moramo naći e, liniju razdvajanja između hranjiva, gnojiva i e, drugih e, učinka tih substanci, tih tvari kako ne bismo došli na tanki led. Moramo naći prikladno rješenje u, u smislu e, toga kako ljudi gledaju poljoprivredu. E, imamo preko 500 amandmana, mnoge od Envija. Ne smijemo uzrokovati prevelike troškove za poljoprivredu. Gospodin Andriju. E, saslušao sam Petera Jara. Petera Jara sam saslušao. E, e, pričekamo da Peter sjedne. Saslušao sam Petera Jara s velikim čuđenjem i nevjericom. E, mogućnost da samo vapnenac i depoziti e, vapnenca e, se mogu smatrati nepodosni za poljoprivredu zbog ovog ili onog razloga i da moramo to uvoziti iz Rusije. Mm, nadam se da je odbor svjestan toga da kada je vapnenac stavljao na tlo, stavljamo tone po hektaru e, zemljišta koje je već suho, a troškovi transporta iz e, Rusije su ogromni. Nitko me nije e, lobirao u poljoprivrednom sektoru za to. Ne kažem da Peter ima krivo, nešto je tu iskopao, ali moramo se probuditi i reći za bilo koga u ovoj sobi koji sjedi u Imko ili Enviju moraju prenijeti ovu poruku jasno i glasno. E, Martin Häusling e, će biti e, isto tu, jer organski poljoprivrednici koriste vapnenac. Prema tome, moramo imati zajednički poljoprivredni front zajedničku liniju. Moramo gledati i ono što piše sitnim slovima, inače ćemo imati probleme. Gospodin Andriju ima riječ. Hvala predsjedniče. Eh, eh, ovo je vrlo složeno, ne samo tehnički, već i politički. Eh, nije slučajno da tu imamo četiri odbora, eh, Envi, Agri i tako dalje, Imko. Eh, poljoprivreda eh, je direktno tu angažirana, uključena. INTA, radi se i o međunarodnoj trgovini. To je posebnost ovog dokumenta. Želim zahvaliti gospodinu Hojtemi za prijedloge koje je dao i za posao koje je obavio. Kao što je rekao, rekla gospođa Aguilera, ja imam nekoliko pitanja. Ne, ne smijem ići dalje od naših amandmana. moramo biti vrlo oprezni kad se radi o direktivi o nitratima. Tu moramo biti vrlo precizni. Moramo također reći veselim se onom što je predloženo. Treba biti međutim oprezan kada obrađujemo životinsko gnojivo i in situ sa logikom e, transporta. Imamo i logiku transporta. Proizvodi koji se koriste E, e, dolaze e, vrlo često iz velike daljine pa se onda troškovi ne mogu kompenzirati. Amandman koji bih predložio treba precizirati nekoliko točaka o, pitanju troškova. Hvala lijepa. Gospodin Delaje ima. E, gospođa Delaje, hvala lijepa predsjedniče. E, zahvaljujem gospodinu Hojtemi za dobro obavljen posao. E, naročito sam osjetljiva na ova pitanja jer sam sama poljoprivrednica. E, gnojiva, bilo organska ili anorganska, su važna tu imamo malo osjećaj e, da kad jedan odbor, tu imamo jedan, jedno stajalište, a u drugom odboru imamo drugo stajalište. E, nekoliko odbora radi na tom pitanju. E, treba uvjeriti kolege u drugim odborima koji se također bave tim pitanjem. ovo što je rekao kolega Andrije je važno. U, Nemamo idealnih rješenja. Ako smo u logici kružnog e, gospodarstva, e, onda e, životinsko gnojivo mora moći služiti poljoprivredi. Najbolje bi bilo da se to koristi što je više moguće lokalno, ali ne možemo u zakonodavnom tekstu nekoga na to obvezati. Moramo stoga biti razumni i koherentni. Mi koji branimo poljoprivredu ovdje u našim zemljama članicama, evropsku poljoprivredu. Moramo uvjeriti kolege u drugim odborima i Enviju i Inti da e, gledaju stvari sa stanovišta poljoprivrede jer mi smo svi e, u istoj situaciji što se tiče poljoprivrede. E, vrlo često optužujemo ljude e, da e, dolazi do sukoba interesa jer smo vrlo bliski poljoprivrednicima. Mnogi od nas jesu poljoprivrednici. Pa ljudi kažu ne bi bilo pošteno da imamo isključiv utjecaj na ove e, dosije, na te dokumente. I stoga ljudi kažu da e, treba i postojati još jedan format. E, gospođa McIntyre, hvala predsjedniče. Slažem se što je rekla prethodna govornica, mnogo poljoprivrednika ima u ovom odboru. Stoga je važno da glas poljoprivrede se čuje i da branimo poljoprivrednike u Europi koji očajnički trebaju pristup gnojivima među inim proizvodima. Mislim kad se bavimo sigurnošću hrane i sve većom proizvodnjom, onda e, treba spoznati važnost gnojiva. E, e, kao i mnogi drugi govornici danas, jako me brine da oblasti ovog odbora e, se smanjuju. E, Kad mi e, je, to je vrlo proturječno pitanje, kontroverzno, tu se išlo mnogo predalego. Mislim da tu mi moramo imati ovlasti nadležnost. Zahvaljujem gospodinu Hojtemi na onom što je obavio i e, što, što brani interese poljoprivrede. E, ja ne, ne želim ponavljati što su drugi rekli, imam nekoliko amandmana. Mislim da je važno u bilo kojem zakonodavstvu koje e, proizađe iz Europske unije da pazimo na administrativna opterećenja koja, kojima opterećujemo ljude, bilo da su to poljoprivrednici, ili proizvođači e, gnojiva u ovom slučaju ili bilo što drugo. Moramo tu primijeniti e, logiku zdravog razuma. Kao mali primjer toga, moj amandman na prilog 4 e, dio 2 stavak 2. Komisija predlaža konceptualni dizajn planove za proizvođače e, gdje je svako područje jasno identificirano. E, e, pismeni opis i diagram proizvodnog procesa. Zašto? To može biti komercijalno jako osjetljivo i nepotrebno da bismo osigurali sigurnost proizvoda. Moramo biti jako svjesni onoga što unosimo u zakonodavstvo. E, I učinak koji proizvodimo na povećanje administrativnih opterećenja e, moramo e, ostati konkurentni. Ne znam bili komercijalne kompanije htjele otkriti podatke o svojoj proizvodnji na taj način. Moramo zauzeti stajalište poljoprivrednika, uzgajivača. Ali isto tako imati na umu da donosimo bolje zakonodavstvo. O tome govorimo mnogo u parlamentu. Moramo osigurati da bilo što ovdje proizvedemo da ispuni zahtjeve boljeg zakonodavstva. Na to moramo paziti u svakom e, prijedlogu zakona. Moramo naročito imati na umu mala i srednja poduzeća. Hvala. Gospodine predsjedniče, e, ovdje imamo mnoge probleme i, ramifikacije. E, poljoprivredni svijet E, mora ograničiti upotrebu gnojiva, e, imati na umu ljudsko i život, zdravlje životinja. Kao i gospodin Andrije, ja e, ne bih dalje govorio o direktivi o nitratima, govorio bih o biostimulansima danas. Imamo amandman 80 i 128 biljna hranjeva, e, svi mikroorganizmi koji stimuliraju rast biljaga mora biti smatrani biostimulansima. E, e, istraživanja će nas dovesti do održive poljoprivrede, zdrave poljoprivrede. Mm, i e, ograničiti će uvoz koji je vrlo često skup za poljoprivrednike. Hvala lijepa predsjedniče. E, ne smijemo se ovdje rasplakati da imamo samo neke ovlasti, neke e, nadležnosti na tom području. Da e, sada i e, Envi, ima nadležnost za temu kadmi. Kad gledam koliko naših članova su članovi Envija, onda ne vidim zašto bismo se bojali odluka Envija imam izvjestitelja u Sjeni iz mog kluba u Enviju. E, naravno da i Envi ima e, tu nadležnosti. E, ako je, imamo strategiju Evropske unije za kadmi, da se on izvadi iz svih, svih procesa 60% opterećenja za tlo s kadmijem dolazi iz gnojiva. To možemo smanjiti. Da, naravno, tu imamo ekonomske interese država članica u kadmiju. To ne igra u ulogu. Kao zastupnici poljoprivrednog sektora ne možemo se usprotiviti tome da kemijska gnojva e, imaju što manje e, kadmija. 20 e, miligrama grama je moguće, kaže komisija. Tu se ne smijemo suprotstavljati. E, jer ćemo inače imati u, na plenarki problem e, nepovjerenja. Mm. E, toj se opasnosti ne smijemo izložiti. Ne smijemo i ovdje toliko govoriti o direktivi o nitratima. Moramo jasno u dokumentu reći E, okolišni elementi nisu e, manje važni, oni su jednako važni. E, ako nas Envi želi pozvati zbog aspekta, aspekata Sjeverne Afrike i tu možemo sudjelovati. mislim da se ne smijemo suprotstavljati drugim odborima, moramo reći moramo poštovati i druga stajališta. Gospodin Buda ima riječ. Samo nekoliko općih e, elemenata u ovoj temi. Ono što tražimo je ravnoteža između potreba poljoprivrednika i industrije. Mislim da se time mora baviti Agri. Tu i, mi imamo veze sa poljoprivrednicima na tom području. Međutim, svraćam vam pažnju na jednu važnu točku koja je povezana sa onim e, što industrija može učiniti. Govorili smo na primjer o kadmiju. Ne smijemo zaboraviti činjenicu da od industrije trebamo informacije. Jedina zemlja koja može e, proizvoditi kad mi e, ispoštivati ove granice jeste Rusija. E, stoga moramo odlučiti kakvu ravnotežu tražimo. Naravno, želimo poljoprivredu koja je dobra za okoliš. Ali s druge strane trebamo i ove, e, ova kemijska sredstva. Gospodin Kaputo ima riječ. Hvala. Zahvaljujem kolegi Hojtemi za, na izvještaju. On ima moju potporu. Neću ponavljati što je već rečeno od strane drugih kolega, e, naročito ono što je rečeno o kadmiju. Ima dva e, vrlo praktična aspekta e, kojima bih se želio pozabaviti. Kad poljoprivrednici kupuju gnoviju, kvaliteta će biti ono koju određujemo u propisima a kad, e, kad imamo um, e, dušik e, i, i kali i druge elemente, tu imamo određene postotke. u prijedlog komisije u budućnosti kada poljoprivrednik kupuje isti gnoj, gnojvo, 6% hranjiva će biti mogu imat ćemo omjer 15-15-15, e, a ne 13-13-13. Želio bih amandmane u tom smislu. E, e, da imamo kali, dušik, fosfat u omjeru od 2%. Ne smijemo imati previsoke granice, jednu tonu gnojva možemo kupiti. Tu bismo mogli to sniziti na 3%. Poljoprivrednici trebaju jamstvo da ono što kupuju sadrži hranjiva za njihove kulture i da su ta hranjiva korisna Želimo da rastu biljke, a ne samo poduzeća koja prodaju gnojiva. E, e, gnojiva moraju biti e, u topivoj formi. U top... Podaci za fosfor su tu, ali tu se zaboravlja topivost fosfora. Stoga im sam predložio amandman eh, gdje se radi o, eh, vrijednosti topivosti hranjiva. Nadam se da će se ti amandmani usvojiti. Mislim jer da su oni adekvatni. Hvala vam lijepa gospodine predsjedniče. Ja želim isto tako zahvaliti Janu Hujtemi na tome što radi na ovom dosjeu ali ja isto tako ovdje ustvrđujem da ove granične vrijednosti koje ovdje često definiramo da su često potpuno u krivu. Mi znamo da kod nitrata dolazi do istraživanja, da se to sve točno ispituje i da su ustvrdili da sve do 350 kilograma u korištenju zajedno sa industrijskim gnojima da ne dolazi do nikakvog eh, odvoda gnojeva u eh, podzemne vode. Dakle, tu eh, ova ona granica od 180 kg jednostavno nije sukladna praksi. I onda ćemo zamijeniti jedna gnojeva s drugima i mislim da to nije prihvatljivo ovo što sada stavljamo kao granične vrijednosti. Mi ne želimo opterećivati okoliš, ali majte nekada ti tvrdiš da 60% kadmija u tlu dolazi iz industrijskog gnojiva. Nedavno sam čuo od jednog profesora da više od 80% e, opterećenja s bakrom e, u nekom poljoprivredi dolazi iz jednog drugog izvora i moramo vidjeti o čemu se tu radi. Ja sam zabrinut zbog ove moguće ovisnosti o Rusiji i stoga trebamo vidjeti možemo li to doista dopustiti da e, se izložimo ovdje e, Rusima. Vrlo mi je drago isto tako što smo uredili ovo pitanje kiselih kiša. Danas e, moramo sa sumporom isto tako koristiti gnojiva kako bi se dobro hranile biljke, a studije pokazuju da u tlu danas nema prirodnog sumpora, što znači da mi onda moramo umjetno dodavati sumpor i onda imamo e, tu situaciju da su jednostavno gnojeva dakle potrebna ako hoćemo stabilizirati količinu usjeva. Su Tarabela. Hvala vam, predsjedniče. Ne bih htio ponoviti ono što su rekli mnogobrojni kolege prije mene, prije svega Erik Andriju e, e, i drugi, bit ću vrlo kratak. Govorit ću o mogućoj reviziji direktiva o e, zbog ove uredbe o gnojivima. Ja tu želim izraziti podršku kolegici Agiljeri koja je rekla da trebamo biti čvrsti i ne ponovno otvarati to pitanje direktiva o svakako ne bi bilo najbolje da iskoristimo ovu uredbu koja je toliko važna za zaštitu tla u te svrhe, a da s time zapravo onda otvorimo pandorinu kutiju. Zato što ja se nam da ne, ali u budućnosti će svakako se odvijati neka revizija te direktive i e, to ćemo onda morati napraviti baš na njoj, a ne pomoću nekog drugog e, sporednog zakonodavstva i e, to kažem isto tako u svojstvu sa u odboru IMKO ovom dosjeu. Zastupnik Jar. Da, samo još jednom. Hvala vam. Gospodine predsjedniče, samo da nešto ispravim. Ja nisam geolog, ali u Europi imamo dvije vrste e, rezervi e, vapnenca i tu se ne radi o minimalnom sadržaju, nego isto tako i o minimalnom udjelu pojedinih mješavina. Ali s time bismo jednu vrstu rezerve s ovime eliminirali, prije svega u istočnoj Njemačkoj i u Poljskoj, i zbog toga bi se tamo, dakle u mojoj regiji, moglo dogoditi da Recimo, mi imamo rezervu na 50 km od nas e, tog vapnenca, a zapravo ćemo onda morati koristiti drugi vapnenac koji ćemo morati uvoziti. Dakle, ovisi mm, o tome kako je porijeklo tog vapnenca. to imamo različita staništa u Europi. I moramo o tome ponovno raspraviti. I moja druga točka. Ja bih rado da tri nadležna odbora to sve dobro pokontroliraju, da se sastanu, da E, vide koji su pojedini interesi, a ne da jedni rade na uštup drugih. I još jednom, ne želim da kasnije itko može tvrditi da nije o tome ništa znao. Nadležnosti, to je sve lijepo, vrlo je bitno isto tako odrediti nadležnosti, ali to kad kad nas navodi do toga da razmišljamo samo u našim vlastitim kategorijama. Imali smo e, i sastanak sa gospođom Gardini, sa glavnom izvjestiteljicom iz odbora za okoliš i ja sam barem s njom dobio utisak u toj raspravi da u odboru za okoliš nema dostatnog e, svačanja e, vezano uz moguće posljedice svega ovoga. I to bi trebala biti uloga predsjednika tih tri odbora da e, se sastanu i da o tome dobro prorazprave. Mi se slažemo o pitanju ciljeva, ali moram jasno reći da me brine ova politika zelenih. Dakle, ja primjerice čistim samo svoje dvorište, a sve što mi smeta to ću prebaciti na susjedovo dvorište. Dakle, imamo što se tako kad kad ponašaju. Mi e, želimo nas opteretiti sadašnjim pravilima, a svijet će raditi nešto skroz drugo. A to nije u redu. Mi dakle trebamo smireno raspraviti o tome, kao tri odbora da vidimo kako tko stoji. A takva vrsta monitoringa, nadzora od e, predsjednika odbora, to je nešto što bih ja zamolio od vas kako ne bi svaki odbor razvio svoju strategiju. Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, in 1990 was de eerste Zastupnica Šrajer, hvala vam gospodine predsjedniče. 1990. smo prvi put e, raspravili o ovome zajedno sa Europskim savezom poljoprivrednika. I tu smo govorili o tome, o direktivi o nitratima i o e, upotrebi hranjivog gnojiva. A sada smo u 2017. godini i uvijek svi govore da u Briselu treba potražiti e, dobro zakonodavstvo. Danas smo dakle u 2017. godini i zahvaljujem već unaprijed e, kolegi, dakle Janu, na dobro mišljenju. Ali ono što mi nismo napravili niti jedan korak unaprijed, o čemu se radi. Danas jutro smo govorili o razlikama između odbora Agri i odbora Envi. Ja mogu samo reći da sam punopravna članica odbora ENVI i da smo zajedno uspjeli ostvariti primjerice da imamo situaciju u kružnom gospodarstvu koja je takva da poljoprivreda koja uopće nije bila predviđena kao sastavni dio kružnog gospodarstva je sada konačno dobila odgovarajuću ulogu. To je podržao i povjerenik. Dakle, radi se o tlu, vodi i zraku. I sada moraju svi krenuti na posao. A za to su nam potrebni drugi instrumenti i druge brojke nego što smo ih mi odredili u prošlosti. Na tome moramo raditi. Kod kružnog gospodarstva možemo reći da je to jedno od najvažnijih pitanja e, koje će u budućnosti ostati najvažnije e, kada se radi o upotrebi sirovina. Što nam je svima potrebno? fosfati. Zašto Kinezi ulažu u pogone za preradu gnojiva? Zato što su im potrebne te sirovine. To je prirodni izvor i moramo se doista dogovoriti o tome, jer to će biti veliki udarac na e, mnoga poduzeća, na mnoge poljoprivrednike, a poljoprivredni sektor bi trebao biti samostalan i moći odlučivati o vlastitoj sudbini. Ovdje u toj, ovoj raspravi se radi o tome da navodno multinacionalne kompanije dobivaju sve i imali smo u odboru za okoliš dobre sastanke doista zajedno sa Petrom Jarom i tu smo saslušali predstavnike iz poljoprivrede. Rekli su da su im potrebna financijska sredstva. Mi smo rekli da bi se moglo za to iskoristiti sredstva iz EFSU-a i da to treba napraviti. Naš povjerenik Hogan i drugi povjerenici su to uvijek iznova naglašavali i u odboru za okoliš smo naznačili već taj put. Koje su to prepreke? Pa mi smo e, konfrontirani sa lobijima e, iz područja industrije e, anorganskih gnojiva. A mi imamo i u Poljskoj i u Italiji primjerice vlastitu industriju takvih gnojiva. Tu se ne radi samo o inozemnim proizvođačima. To isto tako treba jasno reći. I e, industrijsko gnojevo je dobro. E, potrebno je oboje. Naši poljoprivrednici kažu da im nije potrebno samo organsko, već i anorgansko gnojivo. I to zna svatko ko se bavi poljoprivredom. Ne radi se dakle o ili ili, nego i i. I tu trebamo krenuti na posao. E, jedan kolega je rekao da ne bismo trebali e, poduzeti mjere koje će biti nepogodne za poljoprivredu. Ja nisam bila prisutna na tom seminaru u nizozemskom nisam dobila pozivnicu, ali sada imamo već i tvornice koje e, odmah izlučuju e, otpadne vode u obični odvod. To isto tako nije dopustivo. Naše brojke u Europi su katkad previsoke, prestroge. Moramo vidjeti o čemu se tu zapravo radi. Tu se radi o najboljem iskorištavanju prirodnih, e, vrlo e, vrijednih sirovina. I to je sve ono što stoji u mišljenju gospodina Hojtema. To ne bismo smjeli zaboraviti. Direktiva o nitratima. Pa, e, trebali bismo i sa kolegama koji tamo gore sjede dobro raspraviti o tome. E, Hoćete li razgovarati sa nizomskim ministrom za okoliš i sa e, državnim tajnikom e, za to pitanje? Mi se borimo protiv nitrata. Mi želimo manje nitrata u tlu, želimo više e, živih bića u tlu, a poljoprivrednik uvijek iznova razmišlja samo o svojim usjevima i mi smo onda uvijek iznova konfrontirani sa tom direktivom o nitratima. Ja vam to ne govorim ništa novo. Ja vam govorim e, o onome što poljoprivrednici imaju kao probleme kod sebe doma, o čemu raspravljaju svaki dan oko objeda. Ne možemo e, dopustiti da se tako nastavi. Neću sada reći više ništa o tome, ali molim vas pogledajte se dobro čemu se ovdje radi. I još jedno zadnje pitanje upućeno gospodinu Hujtemu i tu se slažem sa Petrom Jarom. Ja sam podnijela mnoge amandmane ja radim u odboru AGRI i u odboru ENVI. Ja znam da mogu i trebam podnijeti amandmane u oba odbora i ako e, i, imam, zapravo sam podnijela jednake amandmane u oba odbora. Čak i gospodin e, Kadini je podnio dobar amandman vezan uz nitrate tamo i stoga mi je malo neobično što ovdje ne smijemo podnijeti te amandmane. Trebali bismo udružiti naše snage. Evo sada ću zaključiti, gospodine predsjedniče. Ako želimo stvoriti budućnost za Europu, onda eh, ne bismo pritom trebali zaboraviti na poljoprivredu i na ruralni razvoj. To vidimo i u drugim državama. Ne znam što točno se događa u Francuskoj, ali mi bi u svakom slučaju trebali raditi sa dobrim brojkama, imamo inovativne ideje kod naših lokalnih poljoprivrednika i tada ćemo postati jači u Europi, a to je nešto što nam je uvijek zajednički cilj. Gospodin Maginis, gospođa Maginis, hvala i hvala izvjestitelju. Ima nekoliko komentara o podijeljenoj nadležnosti. Mislim da tu trebamo biti jako oprezni i da svi mi u svojim odborima trebamo biti svjesni koliki je sveukupni učinak našeg rada. Zato podupirim ideju da se sastanu predsjednici odbora i e, pokušaju koordinirati naš pristup ovom zakonodavstvu, jer doista taj zakonodavni akt će imati velikog učinka. Drugi komentar tiče se direktive o nitratima. Osobno smatram da se otpor prema toj direktivi, da je otpor s jedne strane bio loš jer je poljoprivrednici se moraju nositi s tom direktivom, ona je donesena. Razumijem amandmane, jasni su mi amandmani koje predlaže izvjestitelj i mislim da oni imaju smisla. Dok drugi tvrde da ne treba revidirati direktivu o nitratima, ja mislim da je nećemo revidirati i drastično promijeniti, već ćemo samo ispraviti neke probleme u toj direktivi koji se tiču uporabe životinskog gnojeva I tu podupirem smjeru kojem ide izvjestitelj poljoprivrednici koji nas se slušaju, pretpostavljam da su upravo danas na svojim poljima i da primjenjuju gnojevo, oni žele da gnojeva budu dostupna, da budu pouzdana i da budu dobra za njihove usjeve kako bi oni ušli u prehrambeni lanac i na kraju kako bi hrana bila sigurna za proizvođače. Ali brine ih i cijena. Dakle, pitanje trgovine jest važno brine nas Rusija, koliko ćemo biti ovisni o energiji iz Rusije. A jednako bi nas brinulo i da budemo previše ovisni o e, tome da nam Rusija e, izvozi gnojivo. Molim da budemo oprezni s našom raspravom. Ne smijemo nikako žuriti, već se trebamo uzeti vremena kako, kako bismo u potpunosti shvatili naš e, utjecaj i tek tada ćemo dobro obaviti posao. Ali poljoprivrednicima je to važno, oni su danas na polju, svojim poljima, vjerojatno nas ne slušaju, ali ovo će za njih imati posljedice i trebamo se pobrinuti da te posljedice budu pozitivne, a ne negativne. Hvala gospođo Aguilera. Pa nemamo nadležnost eh, za kadmi, a čini se da smo se upravo na to fokusirali u raspravi, zato bih htjela reći što ja mislim o komisijinu prijedlogu. Mislim da to neće funkcionirati, ono što je, od, odnosno one gornje granice za kadmi u komisijinom prijedlogu. Mislim da to ide predaleko. Ja se slažem sa ciljem da trebamo nametnuti određene e, granične vrijednosti za kadmi, ali vrijednosti iz komisijinog prijedloga jednostavno neće dobro funkcionirati. Očito je da se razilazimo u mišljenjima u našim odborima, u našem odboru i odboru ENVI i ta rasprava je ponekad iscrpljujuća. Ja radim kao zamjena u odboru ENVI, dakle sudjelujem u radu oba odbora i vidim koliko se razlikuju mišljenja. Slažem se dakle sa ograničenjem za kadmi, ali mislim da to u ovom trenutku neće dobro funkcionirati. Dakle, što ćemo učiniti? Surađivat ćemo sa, Ruskom, sa Rusijom, Finskom ili Marokom na sjeveru Afrike. A budemo li imali graničnu vrijednost, neće biti moguće primijeniti, na primjer, ono što nam dolazi sa sjevera Afrike. I upravo to pokazuju i podaci koje imamo. Mislim da sve to trebamo uzeti u obzir i ne možemo odmah provesti ono što imamo pred sobom. Mislim da je to jedan razuman pristup. Isto tako, ne mislim da bi svi samo trebali ponavljati svoja stajališta, i ne treba nam da netko brani svoje zeleno stajalište, optužuje sve ostale da nisu zeleni, da ne brinu za okoliš, jer je to iscrpljujuće i mislim da ne bismo trebali ići u ta dva smjera. Svi imamo vlastite informacije o temama i znamo koje odluke treba donijeti, ali ne sviđaju mi se ti ekstremni stavovi o, o toj temi. Sada bih e, dao riječ komisiji Johana Benzel iz DigiGrow. Thank you very much, Mr. Chairman. Hvala lijepa. Hvala što ste mi dali riječ. E, ovo je iznimno važan dosje za komisiju i doista bismo voljeli da, da se ostvari nekakav napredak. Kao što je velik broj vas spomenuo, ovo je nažalost jedan izuzetno zahtjevan dosje i u tehničkom i u političkom i u pravnom smislu. Na, radi se o proizvodima, kemijskim sastavnicama, otpadu i u samoj komisiji, baš kao i ovdje, imamo nekoliko odjela koji rade na tom dosjeu i danas vam možemo dati tek jednu preliminarnu analizu vaših amandmana i ta analiza se temelji na raspravi naših odjela koji rade najviše na samom dosjeu. Želim vam zahvaliti na ovoj prilici. Izuzetno puno rada je uloženo u ove amandmane koji su podneseni. Neki od amandmana uvode nove terminološke koncepte. Primjerice, spominje, spominju se mineralna gnojeva i također se predlaže novi koncept poboljšanja e, hranjeva. Općenito mogu reći da sve što je novo u tekstu i čime se želi koristiti terminologija koja je bliska tržištu. Mi ćemo to pozitivno analizirati jednom kada se donese stav parlamenta. Također se želimo pozabaviti svim amandmanima koji istražuju puni potencijal oporabe hranjiva, jer je to zapravo ključni cilj naše inicijative. Međutim, to treba učiniti tako da ne ugrozimo i cilj zaštite zdravlja i okoliša. Iako smijem, istaknula bih tri dvojbe koje smo primijetili kada smo čitali ove nacrte amandmana. Prvi komentar tiče se biljnih biostimulansa. I imamo definiciju biostimulansa tu se trebamo pobrinuti da e, sve bude u skladu i sa uredbom o gnojevima. Imamo i prijedlog da se u uredbu o gnojevima uključe proizvodi koji poboljšavaju otpornost na e, biotički stres. E, komisija je to isključila iz područja primjene uredbe o gnojidbenim proizvodima i to namjerno jer ovi proizvodi, dakle nije cilj da te proizvode maknemo s tržišta, da oni jednostavno nestanu, već e, su ti proizvodi regulirani uredbom o zaštiti biljnih proizvoda. Što se tiče biljnih biostimulansa, imamo mnogo amandmana kojima se želi promicati mikrobni, novi mikrobni biljni biostimulansi i mikroorganizmi koji nisu na popisu, to jest nisu uvršteni na popis kategorije 7 u komisijnom prijedlogu. Po nama važno je imati jedan iscrpni popis mikrobnih biljnih biostimulansa u samoj uredbi. Razumijemo potrebu da se popis proširi i aktivno radimo na tome na tehničkoj razini u samoj komisiji, ali što se tiče odgovornosti, mislim da je važno da se o popisu odluči i da o tome odluče i su zakonodavci, a ne organizacije za industrijsku standardizaciju. I također samo unakrsno upućivanje na aktivne tvari za, za pesticide, to ne bi osiguralo dovoljnu razinu sigurnosti. Drugo, imamo i prijedlog da se izbrišu odredbe o procjeni kemijske sigurnosti u okviru rič, riča. Želim naglasiti da se te procjene za kemijske tvari iz primarnih sirovina to je jedina sveobuhvatna procjena koja postoji za te e, kemijske tvari u komisijnom predlogu. A ako to uklonimo, onda bi teško bilo zapravo procijeniti e, rizike. I konačna je treća napomena. Ponovno e, se vraćam na temu promicanja sigurne oporabe hranjeva. Prijedlog da se smanji, odnosno služi kategorija proizvoda e, koji su mineralna gnojiva. To je povezano sa ograničenjem za organski ugljik u mineralnim gnojivima i zahtjev za topljivošću, odnosno topljivosti fosfora i Također imamo i ograničenja za određene oblike dušika. Nas to brine jer bismo time isključili inovativne nutrijente, odnosno hranjiva, koja sada proučavamo i želimo ih uključiti u područje primjene uredbe u bliskoj budućnosti. I također e, nije nam jasno zašto bi se to napravilo jer kada želimo informirati poljoprivrednike o učinkovitosti i dostupnosti biljnih proizvoda, to se radi uz pomoć oznake. I dakle zahtjev za označivanje je sasvim dovoljan za poljoprivrednika u tom smislu. To su bila, bile, bili neki od naših komentara i za sva druga za sve druge poteškoće i pravne i tehničke, znam da ih vi sada analizirate, mi smo vam e, dostupni i možemo vam e, ponuditi informacije kako bi smo olakšali postizanje kompromisa u ovom odboru. Hvala. Zahvaljujem. Gospodin Hujtema. Hvala predsjedatelju, hvala komisiji i hvala svim kolegama koji su dali komentare. Prvo, E, puno je toga rečeno o direktivi o nitratima. I želim zapravo reći koja je bila e, poanta amandmana. Ne revidirati direktivu o nitratima, već postoji nešto što s vama želim podijeliti, pa ćemo možda pronaći rješenje za ovaj konkretni problem. Što je ovdje na kocki? U određenim područjima u EU i u sve više i više područja se pojavljuje isti problem – zbog e, zakonodavstva o okolišu i zaštiti okoliša poljoprivrednici ne mogu koristiti e, svo životinsko gnojevo, već moraju uvoziti umjetna gnojeva, mineralna gnojeva kako bi imali dovoljno hranjiva za svoje kulture. U ovom trenutku što je sa životinskim gnojevom, dakle oni to ne mogu koristiti na svojem gospodarstvu, moraju ga izvoziti ili preraditi i to gnojivo se kad, kad koristi u e, cementu, e, u cestama i u drugim područjima. Dakle, imamo jednu čudnu situaciju da se hranjiva iz životinskog gnojiva zapravo ne e, koriste na drugi način, a mi možemo koristiti ta hranjiva na puno bolji način i to tako da budemo manje ovisni o hranjivima iz mineralnih gnojiva i upravo zato sam vidio potencijalno rješenje. Htio sam da promijenimo definiciju životinskog gnojeva i da ta definicija bude u e, direktivi o nitratima. Dakle, ne želim reviziju direktive, već želim promijeniti definiciju životinskog gnojeva koja je u direktivi već napisana i tako stoji u tom obliku 30 godina. Ako ne promijenimo definiciju životinskog gnojeva, bit će nemoguće koristiti hranjiva iz životinskog gnojeva i imati gnojevo sa oznakom CE koje možemo koristiti umjesto mineralnog gnojeva. Ako to ne učinimo, u budućnosti po meni, sve više i više hranjiva iz životinskog grojeva jednostavno će se izgubiti i to bi bilo šteta. Volio bih razgovarati sa kolegima socijalistima imamo i izvjestitelja u sjeni, Garsiju, kako bismo svi zajedno pronašli rješenje i koristili, iskoristili potencijal kružnog gospodarstva, jer vidimo da nam tu nešto nedostaje. A zatim su tu još e, neki elementi. Tehnologija još nije toliko napredovala kako bismo koristili hranjeva iz drugih životinskih gnojeva. Možda je to istina, ja imam drugo mišljenje, ali to nije ono čemu raspravljamo. Sada imamo dakle pitanje je li prva bila kokoš ili ja, imamo li tehnologiju ili ne. Želim da imamo kriterije oko kojih ćemo se svi složiti kako bi ljudi mogli ulagati. Želimo imati referentnu vrijednost, mjerilo, kako bi ljudi znali što trebaju postići. Sada nemamo smjernice, nemamo kriterije, ljudi žele uložiti, ali ne znaju da, dokle moraju ići i u tom smislu nitko ne želi trošiti novac, neće biti ulaganja i taj potencijal se neće ostvariti. Želim dakle imati kriterije i mjerilo, barem za budućnost kada tehnologija bude spremna. I zatim imamo tu i pravne dvojbe. Možemo li promijeniti definiciju životinskog gnojiva u direktivi o nitratima putem ove uredbe o gnojivima? Provjerio sam, to je doista moguće i siguran sam da, je, da se to može učiniti jer u komisijinom prijedlogu komisija radi istu stvar. Oni mijenjaju definiciju biostimulansa u uredbi o zaštiti biljnih proizvoda. Mijenjaju i druge definicije u drugim zakonodavnim aktima, na primjer o e, nus proizvodima. Dakle, sve se to već radi i vidim da se neki boje takvih promjena u direktivi o nitratima, ali po meni to je jedino rješenje. Možda možemo osmisliti nešto drugo kako bismo doista ostvarili taj potencijal kružnog gospodarstva. Gospođa Delahaj, ona više nije ovdje, rekla je da je to obvezatno, obvezno nije, već samo želim e, da imamo mogućnost kako bi hranjeva iz životinskog gnojeva, koja su inače izgubljena, da ih možemo ponovno iskoristiti i da budu dakle, izvor za gnojivo s oznakom CE. Eto, to je ono što želim postići i volio bih dalje raspravljati s vama kako bismo pronašli rješenje o tome. Hvala. Dziękujemy pan posłowi, dziękujemy. Hvala vam, gospodine Huitma, i hvala svima koji su sudjelovali u jutrošnjoj raspravi i čiji su doprinosi doista pokazali koliko je ovo složeno pitanje. Mislim da doista je važno da postignemo dogovor sa drugim odborima. Dakle, 30. svibnja imamo glasovanje u odboru. Hvala svima. A sada krećemo sa sljedećim dijelom, to je sastanak koordinatora odbor nastavlja s radom u 3 sata.